Dakle, iz Ukrajine iz e, Gornjeg doma. Hvala vam lijepa. Mi sada prelazimo na glasovanja. Ali prvo što se tiče mandata Lize Ferreire. U skladu sa poslovnikom Zatim amandmani što se tiče konferencije predsjednika, što se tiče imenovanja članova u istražnom odboru za istragu